So, going to start. Dakle, da krenemo, odnosno nastavimo s radom. Prva točka na dnevnom redu danas posle podne. A očito mi treba još malo kave. Je zajednička rasprava o razrešnici To su točke od 23 do 28 na dnevnom redu. I evo da damo riječ našem e, zapravo iz naše izvestitelja to malo kasnije, ali on će komentirati pitanje razrešnica. Moramo dakle naše mišljenje završiti o pet e, agencija koje znate već u dnevnom redu su vam sve navedene. Europska agencija za okoliš, potom za lijekove i tako dalje, kemijska. Imamo dakle taj i rok e, do kad možemo jer znamo da se različnica daje za svake druge godine. Ali ja bih samo najvažnije izdvojio. Prvo, to trebamo istaknuti, revizorski sud, dakle, želi dati različnicu za sve koje je, e, gdje je završio reviziju, dakle za sve europska tijela i organizacije. A mi naravno moramo u okviru naših obaveza nadzirati ono što spada u našu, da kažemo, nadležnost našeg odbora. E, dakle, za nas relevantne agencije moramo nadzirati i gledati kako izgleda ta kako bi doista pazili na novce poreznih obveznika koji su nas amo izabrali. Recimo, ove agencije su osim toga, e, koje su u našem resoru, da kažemo, nadzora, surađivale na mnogo područja, recimo na antimikrobicima, ali i na životinskim pokusima i tako dalje. Zatim, valja imati na umu da neke stvari E, koje se događaju nisu uvijek u skladu sa onim kako je to proračunski predviđeno. Jer e, neke stvari jednostavno nemaju dovoljno, nisu dovoljno financirane iz proračuna. Što predstavlja jasno veliku prepreku u radu tih agencija i predstavlja jednu nužnost da pomognemo sa E, većim izdvajanjem iz proračuna. Barem smo za 2020. uspjeli da se tim agencijama dade više iz proračuna jer do sada su imali velikih problema sa svojim aktivnostima. Što se tiče komisije, odnosno glavne uprave za klimu, da budem vrlo specifičan, e, u tom kontekstu želim jednu stvar izdvojiti za koju smatram da je dosta zabrinjavajuća. U pitanju je rezerva za znatne rezerve za osiguranje sustava trgovanja shemama, trgovanja e, emisijama. Mi znamo da to postoje od 2010. i da je to uvedeno kao jedan osigurač za to tržište i da funkcionira cijeli program trgovanja emisijama. Ali to i dalje ne funkcionira kako treba i čitav niz prijedloga se sprema u okviru zelenog dogovora i u svakom slučaju će to ovako ili onako dovesti do jedne reforme cijelog sustava trgovanja e, emisijama. Mi ne možemo riskirati da jedno tržište koje je tako važno kao što je tržište emisijama, da to jednostavno ovisi o nekakvim informatičkim metodama i tehnologijama koje onda zbog kojih e, stvari stradavaju. Stoga očekujemo tu konkretne prijedloge od komisije kako će se to e, reformirati. Zatim imamo, očekujemo prijedloge da se tako za tzv. E, klimatski mainstreaming, dakle da se pitanje klime i klimatskih promjena uključi u sva područja naših djelovanja i sve politike. To očekujemo da se u relativno bliskoj budućnosti dogodi i e, mislim da će e, zapravo i ti podaci vezani za uključivanje klime u sve područje biti dovoljno precizni da znamo gdje smo dokle došli. Trenutno je jako važno da odbor za proračun, nadzor proračuna radi svoj posao i da gleda da se u proračunu za 2020. dovoljno sredstava odvoji za sve te aktivnosti. Naime, zeleni e, plan ili zeleni e, sporazum Green Deal je strašno bitan za sve u Europi i ne možemo si priušiti da imamo različite brojke ili neprecizne brojke i da ne znamo koliko imamo iz proračuna zašto, jer nećemo ništa moći realizirati. A mi znamo koliko je to bitno za našu budućnost. Prema tome, važno je i da nam komisija da adekvatne, nužne podatke i dokumente i da nadležni odbori koji su za tu direktno involvirani parlamentarni, kao što je naš odbor Envi, ali i nadzor proračuna, budžet i tako dalje, budu kompletno upućeni da vide koliko je novaca predviđeno za sve moguće teme vezane za klimu, uključujući i biološku raznolikost, njeno očuvanje i sve ono o čem smo govorili i kako to ide i kako se onda provodi taj proračun. Vidite, mi ne možemo raditi ni sa čim što nije jednostavno dovoljno precizirano i dovoljno osigurano sredstvima iz proračuna. Prema tome, mi ćemo sada kratko razgovarati o ovim pet agencijama kojima treba dati različnicu. Ja jesam zato da im se da različnica, ali naglašavam, da ću sada dati riječ pojedinim izvjestiteljima o sjeni i počinjem sa Stanislavom Počakom iz Pučana. Hvala lijepo. Ja se mogu samo priključiti svemu što ste vi rekli predsjedniče odbora. Mi podržavamo isto davanje razrješnice ovim agencijama barem u onom okviru u kojem smo mi nadležni iz odbora ENVI. A glede tih pet agencija, možem, mi smatramo da možemo biti samo zadovoljni time kako je komisija iskoristila proračunska sredstva predviđena za rad tih pet agencija. Iako naravno uvijek postoji prostora da se stvari poboljšaju a ja bih rekao nekima koje su mogućnosti poboljšanja i gdje se nama čini da je to najpotrebnije, najlogičnije. Vidite, kod e, opće uprave za ekologiju je došlo do smanjenja plaćanja i to e, dosta bitno, drastično smanjenih u odnosu na 2017. za žive programe, live programe a općenito je situacija atmosfera vezana za te žive programe uživo jako napeta. E, to ovisi možda o... Dakle, to su ti programi za život, life programi, life, koji zapravo izazivaju puno, puno napetosti. Zatim, podržavam sve što ste rekli u vezi opće uprave za klimu, slažemo se s tim glede opće uprave Sante za javno zdravlje. Tu možemo samo pohvaliti da je stopa pogrešaka koja je utvrđena pri reviziji, da je toliko mala da nisu smatrali, da ju nisu čak ni okarakterizirali kao signifikantnom, odnosno bitnom. Dakle, tu su utvrdili da su sa više od 98% E, se pridržavali svih svojih obaveza i svih propisa kod izvršenja proračuna. Međutim, postoje neke stvari koje u toj općoj upravi nisu onda stigle se e, realizirati, pa nisu ni isplaćeni, to treba onda te programe popraviti. Zatim, Agencija za okoliš. Idemo sad na ovih pet agencija, osim komisijnih uprava. Ta agencija je jedna agencija važna, paneuropski važna, jer ona i igra tu paneuropsku ulogu, budući da ona surađuje i važna je za zemlje izvan Evropske unije. Međutim, e, revizija je pokazala da agencija nema dovoljno sredstava, to ste i vi predsjedavajući rekli. Zbog toga se i smanjuje mogućnost agencije da djeluje i ne može zapravo na uopće adekvatno raditi, niti se uskladiti, prilagoditi e, svim novim izazovima. Stoga sam apsolutno zato da se sredstva za tu agenciju povećaju iz proračuna u iduće godine. Zapravo za sve ove agencije koje su tu navedene i za koje smo mi relevantan odbor, jer se oni bave ovim najvažnijim zadaćama, a sredstva koja dobivaju iz europskog proračuna stalno su ista iz godine u godinu, a njihove zadaće se umnažaju i izazovi. Zatim, Agencija za lijekove i zdravlje koja se preselila iz Londona u Amsterdam, Agencija za lijekove, baš 2018. Tu u vezi s tim mogu samo istaknuti kako je ta preseljenje nedvojbeno djelovalo na sve zaposlenike i na rad te agencije, a unatoč dakle svim tim problemima i dodatnom poslu kojeg su imali sa preseljenjem, oni su normalno radili dalje. Onda, recimo, imali su problema jer neke ljudi nisu prešli s agencijom u Amsterdam, ostali su u Britaniji i nisu htjeli seliti u Amsterdam prema i ta radna mjesta nisu ni popunili još. Naravno, to njih treba podupirati, ali agencija bi trebala više paziti e, da bude transparentnija u svom poslu i više se zapravo javno zasnivati na znanstvenim savjetima. To ćemo svakako još u u pismenom izdanju ovdje priložiti kao dodatne prijedloge i komentare, ali sve u svemu se slažemo da bi trebali odobriti različnicu za ovih pet agencija i adekvatne glavne uprave e, kojima smo govorili komisije. Hvala kolega Benoa. Hvala lijepo. Ja ću pak na slovačkom govoriti. Dakle, iz, e, sa stajališta socijaldemokrata su djelotvornost i učinkovitost ovih e, pet agencija bile više nego zadovoljavajuće, vrlo dobre. Smatramo da su oni jako e, uredno i razumno upravljali svojim sredstvima, pogotovo s obzirom na dodatna radna opterećenja i izazove s kojima su se suočavali. Jer vidite, te agencije dobivaju svake godine nove zadaće, ali se to ne odražava na njihova sredstva. I dalje dobivaju jednake novce iz proračuna. Prema tome, mi ćemo se apsolutno zauzimati da im se za 2020. bitno povećaju sredstva. Zatim, e, kad gledamo recimo u onom odnosu koristi i e, koliko su oni radili i koliko je to koštalo, a kako je korist donijeli, mislim da su oni apsolutno stvorili dodanu vrijednost. I stoga mislim da moramo kompletnim europskim institucijama pomoći da prave odluke donesu. Jer vidite, te agencije rade na tom da se ciljevi Europske unije ostvare. Prema tome, uz jednu bolju komunikaciju će to i široj javnosti treba postati jasno. Ja podsjećam da 2018. E, nije, nije dovoljno korišteno e, sve mogući kanali medijski, ni socijalni mediji, ni sve ono što imamo danas, da se javnost upozna više s time što agencije rade. To treba promijeniti. Mi inače pozdravljamo što kod tih agencija u njihovom radu nisu utvrđeni neki veći problemi. Mi ćemo se zauzimati apsolutno za više transparentnosti i bolju komunikaciju o tome što agencije rade, da zna javnost. Mislim da je, mi posebno ističemo da je E, dobro što su sve agencije bile u stanju e, dakle, raditi s onim suradnicima koje imaju, pa čak i unatoč tome što neke suradnike nisu dobili, jer neki nisu došli iz Engleske kod recimo preseljenja ove bitne agencije za ljekove, ali oni su sve uspjeli napraviti. A onda isto tako go, mislim da je jako dobro da su e, u tim agencijama imamo više žena zaposlenih nego muškaraca, dakle oni su čak i premašili naše želje a financijska sredstva za Europsku agenciju za ekologiju treba prvenstveno povećati, jer mislim da bi onda mogli povećati i broj radnih mjesta tamo, što je jako, jako potrebno. A i kod drugih agencija treba e, povećati dotacije iz proračuna. Mislim da je i na temelju onog svega što ste vi rekli, predsjedavajući, E, a mislim na temelju onog što mi svi znamo da će i ostali izvjestitelji iz Sjene se složiti da možemo dati različnicu tim agencijama za 2018. godinu za prošlu godinu. I to komisiji, ovim glavnim upravama za koje smo mi relevantni, kao i ovim agencijama o kojima govorimo. No, za zelene, da izvolite drage kolege, hvala lijepo na ovom nacrtu mišljenja. puno mojih kolega je već reklo da treba različnicu dati komisiji, ovim glavnim upravama kao i agencijama kojima govorimo, jer tu nije apsolutno potrošen uludo novac poliznih obveznika, nego je dobro utrošen. Ali ima neke stvari koje želim izdvojiti. Za komisiju, dakle, onaj cilj od 20% ovaj put nismo nije ostvaren, pa bi volila vidjeti strategiju kako oni kane osigura da se to u neposrednoj budućnosti ostvari, pogotovo zato što su srednjoročno čak i najavili povećanje tih ciljnih vrijednosti, pa me zanima da čujemo konkretnu strategiju komisije kako kane te ciljeve sad ostvariti. Zatim, vrlo kratko o ovim agencijama. Doš, bio nam je tu gospodin Hansen jučer iz EKE i on nam je dao jako dobar pregled svih zadaća i obaveza te agencije kao i povećan broj kontrole inspekcija koje moraju prevoditi. A ja mislim da eka, dakle, Agencija za kemikalije uzimam e, ogroman posao obavlja i užasno je važna za sigurnost i radnika, ali i potrošača diljem Europske unije. I vi znate da mi zapravo ne znate nikad koliko ćete na kraju godine imati različitih inspekcija i dodatnih zadaća i kako ćete izgledati. Stoga je dosta teško planirati unaprijed precizni proračun. Mislim da bi trebali imati jedan određeni određeni proračun za eko svake godine, a onda naknade koje se uspiju ubrati trebaju služiti ujedno kao jedna rezerva za povećanje troškova, a ostatak se vraća Europskoj uniji. Nadalje, mislim da oni koji ne slušaju i ne ispunjaju sve one preporuke i uvjete koje im EKA i ostale agencije na tom području nameću, trebaju plaćati veće pristojbe od drugih. To mislim. Zatim, pitanje EFSE. Puno ljudi je bilo jako zabrnuto za sigurnost hrane. Stoga mislim da je agencija EFSA nosi ogromnu odgovornost da nam hrana bude sigurna. I stoga mislim da kod njih treba prevoditi potpuno neovisnu procjenu i pritom e, spomenuti da dvogodišnje razdoblje e, financiranja za različitih programa je ispunjeno. Jer vidite, ako ste vi u industriji i imate e, financiranje iz, dakle ako ste vi zapravo stručnjak koji nešto radi tamo i financira vas industrije, vi unatoč tome možete biti ako radite za eko i smatram neovisnim stručnjakom. Ali e, pitanje recimo e, ako se radi na genetičkom inženjeringu. Tu nikad nemamo dovoljno neovisnosti koje možemo onda kao garantirati našim potrošačima. Jer e, zapravo bez jake privrede tu ne može ići na razvoj istraživanja. A zatim, znamo da je kod EME bio veliki problem jer oni su imali teret Brexita, oni su selili u Amsterdam i kao što znamo uvijek su imali jako teške zadatke i morali su se isto tako boriti sa različitim korporacijama koje su financijski jako, jako farmaceutika, da šta da kažem Prije godinu dana se to pogotovo vidjelo, jer su farmaceutske e, korporacije rekle vrlo jasno, baš nas briga, nama nije potrebno da budemo transparentni i da svi znaju šta mi radimo u našem razvoju i kako mi nešto radimo. A onda vidite, kod takvih je, EMA mora još ići na sud da bi dobila oču uvid u ono što oni rade i njihove materijale, a to košta. A zatim e, kontrola e, za kontrolu bolesti. Mislim da za 96% ljudi u upravi uopće e, nisu podneseni sva dokumentacija koja je trebala, ne znam zašto. A zatim EA, koja je meni jako bitna jer ja sam tu kontaktna osoba, oni su zapravo odgovorni za potporu održivom razvoju, to tako što će pomoći da se postigne jedan mjerljivi, a bitan napredak u čuvanju okoliša. Ja sam se prisjeti sama sebi rekla da moram i u predstojećim blagdanima istražiti njihovu web stranicu da vidim šta čime se sve točno i bave, s obzirom da ću biti kontaktna osoba za njih. Ali mm, recimo pribavljanje i evaluacija analize podataka, to su naravno sigurno kod njih vrlo bitne zadaće koje moraju obavljati. Jer kako ćemo inače doći do zelenog dila, do zelenog plana sporazuma koji nam je bitan. I mislim da će oni trebati na njih misliti e, i ne samo kod proračuna za 2020. nego i kompletnom sljedećem sedmogodišnjem proračunskom okviru BFO i povećati njihova sredstva. Ne znam kako bi mogli obavljati svoj posao ako budu imali ovoliko ili još manje ljudi, a stalno imaju sve više zadaća i zadataka i posla. Prema tome mislim da toj agenciji treba bitno povećati proračun. Ali sve u svemu veselim se što ću nastaviti raditi s vama i pogotovo to ćemo nastaviti na izradi onog konačnog eh, našeg eh, mišljenja koje moramo tome napraviti. Hvala. A sada riječ ima komisija. I to počinjemo sa predstavnicima relevantnih uprava, opće uprave za klimu sad. Eh, Hvala, ja dolazim iz Digi Klima kao prvo. Pozdravljamo vaš prijedlog da se dodijeli razrečni komisije za agencije i za glavne uprave za koje ste nadležni. A sada da se osvrnemo kratko na vaše napomene i prijedloge. Svi naravno znamo da je ovo kamen temeljac europskog tržišta ugljika i ono raste i obuhvaća sada više od 11.000 instalacija, ima vrijednost od 80 milijardi eura, a sada sa porastom cijena je ugljika sa 5 eura, nekad do 25 eura sada. Dakle, taj, to tržište dobiva i na vrijednosti. Mi zapravo radimo kao banka ili kao burza. To je vrlo složen sustav kojim upravljamo. Mogao bih sada naširoko pričati o tome kako upravljamo tim sustavom i kako ga nastojimo dnevno ili godišnje poboljšati. Imamo također i vlastitu internu i revizorsku službu i akcijski plan koji smo proveli i prema posljednjem akcijskom planu bilo je predviđeno da napravimo novu procjenu rizika, što smo i učinili krajem 2018. i početkom 2019. godine u skladu sa najnovim standardima i zaključili smo da, nažalost, sustav još nije u skladu sa e, standardima informatičke sigurnosti. Dakle, imamo ne samo softverske probleme, nego i hardverske probleme. Dakle, sada prelazimo na nove servere u Luksemburgu, imamo još i softverska pitanja, a tu je također e, i pitanje ljudskog čimbenika. Mi činimo sve što možemo kako bismo riješili te kritične aspekte jer je to ključno i također radimo sa drugim službama komisije i sa općom upravom ITEC jer je to sustav, odnosno alat koji je izuzetno važan za cijelu komisiju i on na neki način također e, donosi prihode, odnosno prodaju se dozvole i koriste se za financiranje proračuna ili za druga financiranja. Imamo e, sredstva koje idu u modernizacijski fond i tako dalje i to će osigurati nama nužno potrebna sredstva za ulaganje u e, aktivnosti u vezi sa klimatskim promjenama i u inovacija ako želimo biti klimatski neutralno gospodarstvo 2050. godine. No, očito je da ne možemo ovako nastaviti i funkcionirati i da možemo imati stalno takve zadrške. Tako da razmatramo druge poslovne modele, ako to tako mogu reći. Ne mogu sada više o tome govoriti u ovom trenutku, ali svjesni smo važnosti i težine ovih zadrški i nadamo se da će se to promijeniti u izvješću za 2019. godinu, ako se to baš za sada ne čini izglednim. No, radimo sve što možemo i izvješćavat ćemo vas o tijeku događaja. Doista smo svjesni ozbiljnosti problema. A sada uvrštavanje klimatskih promjena u sve resore. Dakle, pozdravljamo usvajanje amandmana koji predviđa dodatak e, od 10 milijuna proračuna za LIFE. To pozdravljamo da će to biti do 2020. godine i to će biti doista veliko olakšanje za nas. Mi ćemo to iskoristiti za klimatska pitanja i za pripreme za zeleni plan koji je sada glavni prioritet komisije. Dakle, da se sada osvrnem na mainstreaming, neću sada se osvrtati na brojke, ali istina je da je za sadašnji e, VFO 90,7%. Dakle, za 0,3% smo promašili taj cilj. Dakle, to je bila jedna pionirska aktivnost, ali u svakom slučaju da to nije u potpunosti uspjelo. Naravno, nastojat ćemo da u sljedećem VFO to bude do 25 ili više posto, ali za to trebamo veće mjere izvješćavanja i praćenja. Ja sam osobno malo iznenađen e, time što nemamo detaljnu tablicu koja bi prikazala jedno raščlanjenje po programima onoga što smo izdvojili za suzbijanje klimatskih e, promjena, ali u svakom slučaju ćemo vam to kasnije dostaviti. Ovo zeleno izvješćivanje i zelena izrada proračuna su novi pojmovi koji su nam također zanimljivi jer će to pokrivati šire područje od klime jer zeleno znači i okoliš, zdravlje, poljoprivredu, promet, dakle sve. I radujemo se daljnjoj razradi tog pojma s vama. Evo mislim da je to sve što sam imao za reći u ime glavne uprave za klimu. Hvala. Hvala. Glavna uprava ENVI. Hvala gospodine predsjedniče. Evo ja neću ponavljati ono što je kolega rekao. Malo ću se osvrnuti na program LIFE, e, za koji dobro znate da je u nadležnosti naše e, uprave i uprave kolege i u našoj nadležnosti je promicati održive programe na terenu. Uvažila sam vaš komentar o izvršenju nekih zakašnjelih plaćanja, no to ne znači da program ne funkcionira. Znači da je došlo do nekih e, problema u vezi sa određenim korisnicima koji su sredstva dobili kasnije. No, ako provedemo doista pomnu analizu, vidjet ćemo da su ta plaćanja zakasnila 2, 3 ili 4 dana u većini slučajeva. Osim toga, moramo uvažiti i fazu u kojoj se sada nalaze projekti LIFE, jer se to osanja na prethodnu uredbu o LIFE-u. Dakle, mi sada završavamo te projekte iz prethodnog razdoblja. Osim toga, naša glavna uprava je 2018. godine imala vrhunac e, eksternalizacije našeg osoblja u agenciju Erasm koja sada upravlja programom LIFE. Dakle, to jest bio problem i mogu vas jedino uvjeriti, već raspolažemo statističkim podacima za 2019. godinu, da se situacija značajno poboljšala i da smo imali samo 3% zakašnjelih plaćanja, a ne 12% kao što je bio slučaj 2018. godine. Da, dakle, idemo punom parom dalje i nastojimo završiti rad na prethodnim programima i aktivnostima na terenu i kroz Erasme sada pokrećemo nove projekte koji pokrivaju šire područje i sa integriranim projektima imamo još više sudjelovanja dionika. Nadalje, pozdravljam vaše komentare o Agenciji za zaštitu okoliša. Znamo da ta agencija je doista uspješna u svom radu i ključna je za praćenje okoliša, klimatskih promjena i pruža važnu pomoć i komisiji, a mislim i vama o donošenju dobrih odluka o čitavom nizu klimatskih i političkih pitanja. Dakle, drago nam je što odbor predlaže da se agenciji dodijeli više sredstava u okviru proračuna za 2020. godinu i ja vas mogu jedino uvjeriti da će se ta sredstva u potpunosti iskoristiti za provedbu zelenog plana. Naše glavne uprave, MV Klima, ali i komisija u cijelosti, naravno naporno rade na ostvarenju tog zelenog plana. Svjesni smo problema EKE koji su spomenuli kolege o mogućoj neodrživosti, budući da je riječ eh, o agenciji koja se financira iz eh, pristojbi i iz naknada. I mi nastojimo riješiti taj problem, naročito kada se dodjeljuju nove zadaće agencijama. Mi nastojimo uvjeriti druge službe, a i cijeli sustav da imamo proračunska ograničenja, da ne možemo zapošljavati nove ljude, da ne možemo e, povećati naše resurse. Dakle, mi nastojimo skrenuti nova sredstva prema toj agenciji kako bi nam ona i dalje mogla pružati svoju pomoć u našem radu. Hvala vam. Hvala i glavna uprava Sante. Hvala. I ja vam želim zahvaliti na nacrtu mišljenja kojim se daje razrešnica i komisiji i decentraliziranim agencijama. Kada je riječ o programu za zdravlje i o programu sigurnosti hrane, mi Naporno radimo na provedbi ovih e, proračuna za ove programe. Kada je riječ o komentaru u pogledu zakačenih plaćanja u programu za sigurnost hrane, mi poduzimamo za ovu godinu nove mjere kako bismo se ponovno uskladili s plaćanjima i kako bismo ostvarili dobre rezultate do kraja 2019. godine. Kada je riječ o agencijama koje su u našoj nadležnosti, a to su Agencija za lijekove, e, zatim tijelo za sigurnost hrane i Centar za kontrolu bolesti. Mi doista dobro surađujemo sa tim agencijama i drago nam je što vidimo da je revizorski sud rekao da smo dali dovoljna uvjerenja o provedbi godišnjih računa sve tri agencije. Tako da mi i dalje očekujemo uspješnu suradnju s njima i da ćemo uz raspoloživa sredstva ostvariti najviše što možemo. Hvala. Hvala. Sada slijede amandmani. Dakle, rok za podnošenje amandmana je 10.12. u 11 sati, a glasovanje u odboru ENVI održat će se 20. ili 21.1. a u kontu 19. ili 20. veljače, a na plenarno to ide u ožujku. Evo, hvala predstavnicima komisije. Um. Uh, next point uh, Idemo na sljedeću točku dnevnog reda, nakon uh, toga ću ja morati otići, zamijenit će me Dance, dakle Zeleni europski gradovi za 2021. godinu. Kristijan za ima riječ. Hvala. Pa nije nas ostalo mnogo, ali ovo je doista važna točka dnevnog reda o kojoj trebamo razgovarati. U prethodnom sazivu u ovom odboru nastojali smo podržati inicijative jedne nevladine organizacije koja je predložila Europsku godinu zelenih gradova. Evo, mi smo htjeli preuzeti na sebe promicanje ove ideje i predložiti komisiji da to podrži. Zašto smatramo potrebnim e, imati godinu zelenih gradova? To se nadovezuje na ove inicijative za zaštitu okoliša, a također se i uklapa dobro u novi program komisije. Dakle, u zelene tranziciji gradovi će imati ključnu ulogu i stoga je potrebno osredotočiti se na gradska središta i na njihove inicijative. Dakle, kroz gradove moći ćemo ojačati zelenu tranziciju. Postoje dakle izvrsni e, razlozi za to da se obratimo gradovima i da pomognemo i u davanju doprinosa gradova zelenoj tranziciji. Mi predlažemo da ta godina bude 2021. ali možemo promijeniti taj prijedlog i predvidjeti recimo da to bude 2022. Možda na taj način ćemo imati dovoljno vremena za razradu podrobnijih programa. No, ono što je bitno jest vidjeti što možemo učiniti kako bismo imali više zelenih površina, kako bismo potaknuli i inovacije i istraživanja u gradovima, onda kako uključiti građane u ostvarenje zelenih gradova i kako možemo podržati kulturu zaštite okoliša. I rezolucija još sadrži niz elemenata koje ocjenjujemo vrlo pozitivnima. Dakle, u ime kolega želim zamoliti komisiju da se predloži da 2022. evo bude e, godina zelenih gradova kako bismo podržali ovu zelenu tranziciju. Hvala. Sljedeći govornik. Da, ja nisam gospođa Trir eh, Veller, ja sam Veronik eh, Trelenoir. Ali vrlo često nas miješaju. Evo, htjela bih se nadovezati na ovaj prijedlog. Veliki gradovi prirodno provode europsku politiku i prenose na regionalnu razinu. Postoje zdravstveni problemi koji se povezuju sa onečišćenjem zraka i sa načinom života u gradovima koji su posebno prisutni u tim područjima, tako da zeleni plan se mora upravo usvariti u suradnji sa velikim gradovima. Dobro, evo ja ću nastaviti predsjedavati gospođa Paulus. Hvala na riječi. Evo, prijeći ću zapravo na njemački. Ana, ein bisschen erzählen, was mir durch den... Mala bih vam ovdje ispričala šta mi je sve prolazilo kroz glavu kad sam se bavila ovom koncepcijom Ja dolazim iz grada koji je u drugom svjetskom ratu uništen sa više od 70% je uništen. A onda je 50. godina ponovno izgrađen e, vlastitim snagama, da tako kažemo. A to je bio zapravo iskustvo, moje iskustvo mog grada je jedno sivo iskustvo. Taj grad je na kraju izgledao vrlo sivo. I onda sam bila presretna kad sam otišla u inozemstvo i vidjela pune druge krajeve i druge gradove koji su bili zeleni u odnosu na moj grad. I znam da je ova tema recimo i bioraznolikosti svima ustima i da je jako često se o tom govori. U Njemačkoj je došla jedna krasna inicijativa i ideja došla da se zajednički krene po više gradova i bori za zelenije mjesto. I vidjela sam da su, kad oni svoje površine u lokalnim jedinicama samouprave i u gradovima zbroje koliko mogu zelenila tu, na, dakle sve javne površine i sve što bi moglo pretvoriti u zelenu površinu, onda vidimo da bi to bio ogroman doprinos i za očuvanje bioraznolikosti. Osim toga, ti prostori su obično najmanje opterećeni pesticidima, jer su e, u gradovima bili i nisu bili iskorišteni, recimo komercionalno, pa su onda i kroz to jako pogodni i za različite biotope. Mi u međuvremenu imamo recimo u mnogim gradovima u Sjevernom Porenju ali dakle one koncepcije E da, to su zapravo gradovi u kojima imate otoke koji nemaju uopće prometa, e, koji su kompletno utakle prema toj Edi bez prometa i onda su ti e, mali dijelovi koji su oslobođeni od prometa isto tako odlični upravo za očuvanje bioraznolikosti i moguću ovu drugu inicijativu isto, a sve pridonosi jasno ozelenjavanju. Ja mislim da to govori o tome koliko su otporne naše jedinice lokalne samouprave i zajednice građana kad djeluju na terenu, pogotovo u ovo teško doba. Jer mi moramo preurediti naše gradove, pregraditi ih, ozeleniti ih, to moramo i mislim su upravo ovakve inicijative odlične. Zato hvala. Euh, Hvala, gospodine predsjedniče. Evo, samo želim ukratko e, reći da ovo zazelenjivanje gradova je jednostavno povratak lijepoj prošlosti nakon e, migracija posljednjih stoljeća i izgradnje velikih e, područja za obradu čelika imamo gradove koji nisu po mjeri čovjeka. Naročito je to u Europi istina gdje imamo velike metropole i velike regije što je dovelo do opustošenja ruralnih područja sa svime što to sa sobom donosi. Dakle, to je urbanizacija e, gdje je teško naći ljudski način života. da imamo tehnološke preduvjete za e, život, ali e, to dovodi i do otežanih uvjeta života. Dakle, za zazelenjivanje gradova je minimum koji možemo učiniti, a još bi se moglo selima vratiti prethodni život koji je njima vrvio i da se konačno stane na kraju ovim neljudskim metropolama. Hvala. Pa ja nisam došao iz grada koji je uništen u drugom svjetskom ratu. Naši gradovi u Srednjoj Europi uništeni su zbog 40 godina totalitarnog režima, ali mislim da Europska godina zelenih gradova dobra prilika za nas ne samo da pokažemo promjene koje trebamo učiniti, promjene koje ja mislim da su ključne za preživljavanje i za bavljenje ovim e, hitnim situacijama u klimi i bioraznolikosti, ali također e, tu možemo pokazati kako gradovi zajedno, nadam se, s ovim parlamentom predvode borbu protiv klimatskih promjena. Jer često su zapravo općine i gradovi oni koji su prvi na liniji, koji predvode transformaciju. Dakle, tu se radi o infrastrukturi, e, prijevozu, prelasku na bolji javni prijevoz, promjene u zgradama, promjene u zajedničkom e, prostoru koji se trebaju učiniti boljima za ljude i za prirodu. I Nadam se da ovo nije samo početak, već da ćemo uskoro vidjeti mnoge dobre primjere i dobre rezultate koje će nadahnuti i druge i u Europi i šire. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Rivasi. Da, ja sam jako sretna zbog ove inicijative. Imali smo ovog ljeta velike vrućine i gradovi su najviše pogođeni tim e, vrućinama tijekom ljeta, pa nam treba više zelenih površina u gradovima. I moramo povećati bioraznolikost i imati drveće i način, načine da se smanji ta temperatura. Druga stvar je zagađenje u gradovima E, zagađenje je vrlo visoko, imamo te mikročestice. U Francuskoj je 2019. donesena odluka kojom se brani korištenje pesticida u gradovima, to je nešto pozitivno. Što se dogodilo, imamo u gradovima insekte i sad pčele jer se ne koriste pesticidi više. E, tu je još jedna stvar vezano za poljoprivredu donesene su odluke koje zabranjuju e, poljoprivrednu proizvodnju u blizini ljudskih naselja. Zatim tu imamo 5G povezanost u gradovima. U Britaniji je Ministarstvo kulture i digitalizacije provelo jednu studiju koja pokazuje da ako želite instalirati 5G mrežu, ako to instalirate za 10 puta će se povećati broj antena koje su blizu jedni, jedne drugima i sve više podataka će teći kroz njih. I to šteti drveću. Dakle, s jedne strane želimo imati 5G iz e, umrežene gradove, a to ide protiv ove zamisli za zelene gradove e, pune drveća. Dakle, moramo sve to razmotriti prije nego što krenemo u razvoj širokih razmjera 5G tehnologije. Hvala. Gospođa Viljenueva Ruiz je sljedeća. Hvala predsjedatelju. Jučer smo spomenuli činjenicu da je kop 25 preseljen iz Ženeve u Španjolsku. Ja bih e, rekla na kopu 25 imamo civilno društva koja govore e, o nedostatku ambicije za borbu protiv klimatskih e, promjena i to se sve događa nakon što je SAD se povukao iz Pariškog sporazuma, a on čini 25% emisija E, naravno, svi moramo ukinuti, smanjiti drastično CO2 emisije. WHO e, kaže da jedna od svakih osam smrti 2016. E, je zbog atmosferske zagađenosti. Mi u Europi moramo se obvezati na to da povećamo ove aktivnosti vezano za borbu protiv klimatskih promjena. Moramo uzeti u obzir da 70% emisija u svijetu čini E, sto tvrtki. I danas je jedna od tih tvrtki jedan od glavnih sponzora Kopa 25 i moramo ukinuti te dvostruke standarde. Što se tiče kvalitete zraka, smanjenje e, prometa u gradovima nije ključni faktor, već pojedinačna e, odgovornost je bitnija, sve više ljudi želi voziti svi putuju sve dalje i dalje na posao, a cijelo gospodarstvo u gradovima vrti se oko te racionalizacije vremena gdje ljudi sve brže i jeftinije putuju, putujemo u shopping centre izvan e, gradova, time uništavamo mala i srednja poduzeća. I svi putuju sve više i više Dakle, problem nije samo klima, već i cijeli sustav. I za kraj želim naglasiti važnost e, stvaranja zelenih prostora u našim gradovima, u našim kvartovima, jer borba za klimu je politička borba, imamo dvije vizije sukobljene e, svijeta i iako možda imamo različita mišljenja, svi moramo disati. Hvala. Hvala. Mislim da nema više govornika i ja bih zato pozvao gospodina Klaudija Fuskova, e, dakle iz komisije, da reagira na ovo što smo do sada čuli. Gospođa Fusko, hvala što ste mi dali riječ. Hvala na ovim prijedlozima koje pozdravljamo. Smatramo da u trenutnom političkom kontekstu e, gradovi imaju i još veću ulogu u borbi protiv klimatskih promjena i pitanjima okoliša. Gospođa Šademoza je e, ispravno e, rekla. I gradovi su također mjesta gdje imamo ove hitne situacije, to je spomenuto. I mislim da zato mnogi gradonačelnici govore da su oni ti koji se mogu pozabaviti tim hitnim situacijama i oni to i rade i ova rezolucija se nadograđuje na nešto što se već događa zahvaljujući hrabrosti nekih gradonačelnika i također e, aktivnosti komisije jer mi imamo urbanu agendu imamo ove nagrade za europski zeleni e, glavni grad. To nije samo nagrada koju dajemo gradovima, već je to politika kojom se angažiramo u e, raspravi sa gradonačelnicima kako bismo e, poboljšali situaciju u okolišu. I nadamo se da će u okviru zelenog plana i gradovi imati značajnu ulogu u provedbi tog plana. Govorili smo o ozelenjavanju gradova, to radimo kroz svoje politike, ali činit ćemo i više od toga. Povjerenik Sinkević eh, kaže da među njegovim inicijativama je i eh, strategija za bioraznolikost. Eh, to će se odraditi tijekom prvih dana mandata, kolege rade na tome. Dakle, bioraznolikost i gradovi imaju odgovornost da štite i povećaju bioraznolikost. I to je u fokusu komisije i rada komisije. Također i u drugim e, službama e, radimo i na smanjenju emisija iz mobilnosti, ne smijemo e, zaboraviti ni za, na emisije CO2 u zraku, čak tu su i emisije zvuka, to jest buke Eh, jer eh, neka izvješća pokazuju da i buka štetno utječe na zdravlje naših građana. Dakle, sve u svemu pozdravljam ovu ideju da imamo godinu posvećenu zelenim eh, gradovima. Naravno, sve ovisi na odluci komisije, jer za ovo je potrebno mnogo posla kako bi ta godina zelenih gradova bila što uspješnija. Želim naglasiti također Rečeno je da je ovo inicijativa koja je krenula od nevladinih udruga, ali želim reći da, se, da mi razgovaramo sa svim dionicima, ne samo sa NGO-ima i građanima, već također i s industrijom, jer e, kako bismo nešto promijenili moramo svi raditi zajedno. I zato želimo raditi i s gradonačelnicima i s mrežom europskih zelenih glavnih gradova gdje imamo 40 gradova e, s kojima surađujemo. Također hvala na ovim amandmanima vezano za mogući datum jer ovime bi komisija dobila više vremena da radi na ovoj inicijativi i naravno dostupni smo za daljnja pojašnjenja i e, rado ćemo odgovoriti na sva pitanja. Hvala. Hvala. Datum i dakle rok za ponošenje amandmana je 11 ujutro 10. prosinca, a glasanje će biti na našem odboru 20. ili 21. siječnja, a glasanje na plenarnoj će biti u veljači, dakle na plenarnoj sjednici. Hvala lijepa. Idemo dalje, točka 30. Izmjena odluke Europskog parlamenta i vijeća o mehanizmu Unije za civilnu zaštitu. Dakle, u temu će nas uvesti komisija, reći će o svojim stajalištima. A tu imamo Johanesa Luhnera iz komisije, on je ovdje s nama. Johannes, imate 10 minuta. Izvolite i zatim će nam nešto reći izvjestitelj o ovoj temi. Hvala. Hvala lijepa na prilici da predstavim ovaj prijedlog. Logika iza ovog prijedloga djelomično je tehnička, to ću proći što brže, neću ići u detalje e, zbog uštede vremena. Zbog čega ovaj prijedlog? Pa jedan razlog je proračun, dakle VFO i moramo uskladiti ovaj prijedlog koji je stupio na snagu, postao zakon u ožujku ove godine. U kontekstu VFO-a mi smo desno, zajedno sa sigurnošću i vidite da je e, ukupni proračun 27 e, milijardi, mi smo 1,4 i ovdje mi imamo koristi od e, poboljšanja VFO-a jer idemo u dva smjera, jedan je vezano za aktivnosti izvan EU, a drugi za unutar i to čini samo upravljanje kompleksnijim. Ono što je jako važno razumjeti je da mi gotovo u potpunosti ovisimo o inicijativi država članica u provedbi proračuna. Jedan nefinancijski prijedlog koji e, imamo je brisanje aneksa 1 trenutne odluke zato što sa reformom sustava koji bi trebao proizvesti veći broj kritične imovine u državama članicama i rezerve na razini Ujedinjene e, Europske unije koji se zove RESC EU. E, neće biti moguće za nas održati ove postotke. Također, e, ovo su obveze, a ne isplate i tu se ne vidi što je zapravo provedeno. Dakle, ne vidi se što se zapravo provelo, a što je e, planirano. Raspored je takav da nadamo se održati trijaloge početkom 2020. Imamo određeni broj financijskih e, prijedloga i za nas je jako važno to zaključiti što je brže moguće. Tri glavne stvari su treba nam e, jaka podrška Europskog parlamenta kako bismo dobili proračun koji nam dozvoljava da sufinanciramo ono što trebaju dobiti države članice. Na primjer, e, e, kanaderi za borbu protiv požara, zatim e, avioni za evakuaciju iz medicinskih razloga. To civilne vlasti u Europi nemaju, na primjer u slučaju infekcija ebolom i slično i zato nam je potrebna vaša podrška. Druga stvar, e, izvršenje proračuna je odgovornost komisije, a u ovom sustavu to počiva na voljnosti država članica e, da e, rezerviraju sredstva za aktivnosti koje mi financiramo. Dakle, potrebno nam je fleksibilnost u proračunskom planiranju, samo ako budemo to imali, možemo biti sigurni da ćemo proračun provesti 100%. E, Također naglasio bih da brisanje aneksa 1 ne smanjuje iznos koji želimo potrošiti na prevenciju. Dakle, iznos u vfo za prevenciju, što mi smatramo najvažnijim, povećava se za 40% u e, za razliku od trenutnog VFO-a. Vijeće je detaljno raspravljalo o ovim stvarima. Ja ću dati jedan kratki komentar e, na njihov rad. Jedna je mogućnost da se prilagode višegodišnji programi. Razgovarali smo na vijeću o aneksu 1. Objasnili smo državama članicama da kako sada rade neće moći provesti proračun za prevenciju jer svake godine imamo viška sredstava jer nemamo dovoljno prijedloga. Oni kažu da ne mogu planirati unaprijed u trenutnom sustavu pa mi podržavamo njihovu molbu da uvedemo višegodišnje radne programe koji bi nam e, dozvolili da planiramo unaprijed pet godina i da olakšamo provedbu vezano za aktivnosti prevencije. Fleksibilnost bi postojala u tom višegodišnjem radnom programu i također imamo tu i indirektno upravljanje. Trebali bismo imati e, veća sredstva za e, nabavku nove imovine jer države članice nabavljaju imovine i provode javnu nabavu. Zatim imamo jednu mrežu za osposobljavanje, za znanstvena istraživanja i centre izvrsnosti gdje države članice preferiraju da tajništvo od 12 ljudi bude smješteno u Europskoj komisiji. Mislimo da to nema smisla. Mislimo da su institucije država članica u mogućnosti to raditi, ali zato je potrebno prebaciti se u ovaj način za indirektno e, upravljanje kako bismo financirali kapacitete državama članicama. Zatim, jedan zanimljiv razvoj stvari, neke države članice insistirale su u pregovorima oko odluke 13.13 da operacije gdje sredstva dolaze iz e, sredstava za civilnu zaštitu Doprinos Europske unije treba biti ograničen na 75% troškova prijevoza. Operativni troškovi inače su veći, a neke od država članica koje su inzistirale na tome nakon e, uragana Ida i u Mozambiku kad su, su shvatile da to možda neće biti najbolja opcija. Mi u komisiji uvijek smo se zalagali za to da trebamo biti veliko i vezano za operacije izvan Europske unije jer civilna zaštita je učinkovit i jednostavan način intervencija. Prijedlog je da se to poveća na 75% operativnih troškova što je komisija podržala za kraj. Ovo su najnovija događanja kojih kolektivno nismo bili detaljno svjesni kad smo počeli pregovore koliko smo sada, dakle ovo je formalno pitanje, sustav Galileo može i u budućnosti će biti korišten za upozorenje građana u slučaju katastrofa ili katastrofe koja se već dogodila ili katastrofe koja će se dogoditi. Dakle, mogu se kroz njega slati putem satelita hitne poruke u državama članicama je potrebno netko ko će to koordinirati. I ovdje je izmjena ta da tijela za civilnu zaštitu moraju javiti tko je fokalna točka i tko donosi odluke u državama članicama za taj sustav. Idealno, mi i naši kolege koji rade na Galileu želimo jedan, jedno operativno sučelje za svaku državu članicu ali kao što sam rekao, ovo je formalna izmjena da se osigura da te kontaktne točke budu određene. Završit ću, ovo je bila dosta površna prezentacija jer nisam imao više vremena. E, pozvao bih odbor da razumije da smo se ove godine vratili, ove godine smo 45 milijuna eura vratili u proračun Europske unije jer naše države članice nisu bile dovoljno brze. E, oni moraju pokrenuti javne nabave i nemaju vremena za to. Mi ćemo potaknuti države članice, dati ćemo im rokove e, rano sljedeće godine da nam kažu što planiraju za sljedeće godine kako bismo osigurali da iskoristimo proračun 100% i ja sam uvjeren da ćemo to uspjeti a ova godina je bila kraća jer je zakonodavstvo usvojeno u ožujku. Dakle, da ovu godinu ne uzmemo kao primjer zašto bi se sveukupni proračun trebao smanjiti. Jer smatram da možemo dobre stvari učiniti s tim proračunom. Vidjeli smo i ovo ljeto u Europi i izvan Europe da su nam zaista potrebna sredstva i veći kapaciteti u Europskoj uniji. Hvala. Uh, uh, Hvala lijepo. Vi ste govorili malo da je to samo uh, površno ćete to prikazati. Međutim, i ovo površno prikazivanje nam je govorilo otprilike o ozbiljnosti problema s kojim se nosimo. I znamo da je mehanizam za civilnu zaštitu jako bitan i zato upravo o tome raspravljamo na našem odboru. Pa prema tome hvala vam makar i na ovom što vi nazivate površnom prezentacijom. A sada izvjestitelj gospodin Angelakis će uzeti riječ da nam da svoj pogled na tu situaciju i da nam da ako hoćete jedan pregled ovog sadašnje rasprave. αναφέρθησαν από την Επιτροπή στην παρουσία. Želim zahvaliti komisiji na njezinom uvodnom izlaganju i ja sam sudjelovao u prethodnim sastancima kao izvjestitelj u Sjeni. To su bili teški pregovori sa vijećem, ali ipak smo osigurali da Europska unija raspolaže odgovarajućim alatom kako bi se mogla nositi sa sve većim brojem prirodnih katastrofa i sa ostalim prijetnjama koje iz toga proizlaze. Unatoč razlici u početnim stajalištima sa komisijom uspjeli smo izraditi Rescue EU, a to je program koji okuplja sredstva iz zemalja članica, ali koji će velikom stopom su financirati Europska unija od 80 do 90, čak i do 100% sufinanciranja u nekim posebnim slučajevima ta e, sredstva ti alati pripadat će zemljama članicama, ali neće se koristiti samo na nacionalnoj razini, odnosno ako se bude smatralo da jednoj e, zemlji članici treba pomoć, onda će se sva ta sredstva staviti na raspolaganje i na taj način e, će se osigurati dodatna europska zaštita, zahvaljujući čemu niti jedna zemlja članica neće ostati bespomoćnom. Ovo je prvi put da zemljama članicama pružamo mogućnost korištenja europskih e, sredstava, odnosno novca, za dopunu onih e, sredstava i onih alata kojima već raspolažu na nacionalnoj razini. To će omogućiti također i stvaranje dodatnih pričuva. Nažalost, nismo uspjeli postići one ovlasti koje smo tražili kada je e, riječ e, o djelovanju komisije u prirodnim katastrofama, ali postoji sigurnosni ventil u slučaju da jedna zemlja članica postavi niz zahtjeva u pogledu ovakvog mehanizma. Komisija može preispitati te zahtjeve i ako bude potrebno, dati preporuke toj zemlji članici za poduzimanje dodatnih mjera od ožujka, od kada će stupiti na snagu, od kada je stupio na snagu ovaj novi mehanizam, već bilježimo pozitivne rezultate. Šest zemalja članica je e, sudjelovalo u ovom programu Rescue EU i predviđa se da će on biti proširen i na druge zemlje članice. Ovoga ljeta je Rescue e pomogao u suzbijanju šumskih e, požara na jednom e, egejskom otoku u kolovozu. Osim toga, sredstva u Rescue nisu samo protupožarni zrakoplovi, nego su predviđeni liječnički timovi za hitnu intervenciju u slučaju recimo izbijanja epidemija predstavnica, e, predstavnik komisije već rekao da će ovaj instrument raspolagati svim e, sredstvima koja su potrebna za učinkovitost. Komisija predlaže sredstva u visini od milijarde i 400 milijuna eura od 21. do 27. i to podržavamo, a u svakom slučaju to ćemo raspraviti dalje u pregovorima. Dakle, to je instrument koji će omogućiti Europskoj uniji da se suoči sa posljedicama klimatskih promjena i sa pogoršanjem prirodnih katastrofa i da na taj način zaštiti svoje državljane. Ovo je jedna prilika da se isprave pogreške iz prošlosti i da se riješe pitanja koja nismo uspjeli riješiti tijekom prethodne revizije. Nakon što smo razmotrili djelomično stajalište vijeća, Moram reći da pozdravljam ipak ovo nastojanje da se pokriju troškovi za korištenje ovih alata, ali moramo biti sposobni djelovati i izvan okvira Europske unije. Dakle, i moramo biti solidarni prema trećim zemljama. Također zemlje članice mogu se služiti satelitskim sustavom Galileo za slanje hitnih poruka građanima koji se nalaze u opasnosti. No ne možemo samo ostati na nuđenju ove mogućnosti, nego mislim da moramo Ustrajati na tome da se sustav proširi na sve zemlje članice i to spominjem jer imam tu i jedan negativan primjer iz Grčke koja je imala doista vrlo loše iskustvo s time, odnosno nakon godina najava o tome da će se sustav aktivirati u Grčkoj je taj sustav još uvijek na čekanju, tako da građani ne mogu imati koristi od njega unatoč brojnim prirodnim katastrofama. No, o tome ćemo nastaviti govoriti kada se bude raspravljalo o nacrtu izvješća iduće godine i siguran sam da ćemo uz pomoć kolega iz drugih klubova moći izraditi tekst koji će ovom novom mehanizmu civilne zaštite omogućiti veću učinkovitost, potrebne instrumente i mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bi svi europski građani bili sigurni bez obzira na to u kojoj zemlji članici žive. Um, Hvala lijepo. Mislim da Nuna Melo koja je sljedeći, sljedeća sjena nije ovdje, jedinako neko iz otpučana to želi ga zamijeniti. Pa onda idemo na liberale, e, kolegica Stefanota, odnosno kolega. Ja ću kao u sjeni u ime naš liberala nešto reći. Samo da budemo na čisto sa rokovima za ove ovaj dosje. Kad nam ističu rokovi, kako to izgleda, kad mora biti gotovo izvješće i kad, do kad i možemo amatmane podnijeti. Jer vidite, mi moramo naravno voditi jednu vrlo važnu raspravu u kontekstu VFO-a o tome, jer imam osjećaj da ovo što mi za sada imamo da je to čisti kikiriki, da je to jako malo malo sredstava, s obzirom da krize idu, i dolaze i sve su češće i svaki puta kad se nešto novo dogodi, onda šaljemo, ne znam, tri bataljuna dobrovoljaca, ali Vidite, to nije dovoljno jednostavno. Te hitne situacije se gomilaju i onda se stalno nekako tu snalazimo, improviziramo, a mislim da europski građani zaslužuju da, ima, da nađemo jedan puno, puno konsekventniji, stalniji, predvidivi okvir za odgovor na krizne stanja. I e, to znači da moramo imati više sredstava iz proračuna. Hvala lijepo, ja ću onda E, dati e, ostalim zastupnicima mogućnost da se izjasne, ali samo da vam kažem nešto u vezi ovih vaših rokova. 10. E, prosinca je ne, sve je krivo, Rok da se završi nacrt izvješća, jer sam krivo gledao, krivo sam rekao. Dakle, 10. prosinca je dakle rok da se završi nacrt izvješća, a razmatrat ćemo to 20. 21. siječnja. Tada ćemo razmatrati taj nacrt izvješća. A potom idu druge rokovi. Margareta Aukan je sljedeća, nije tu. Onda idemo na Silvio Sardone iz IDEA. Grazie. Dunque, il... Hvala. Europski sustav civilne zaštite prikazuje se kao način e, postizanja solidarnosti između različitih zemalja članica. No, imam neke primjedbe na to. Kao prvo, čujem da se govori o povećanju sredstava. Dakle, dopustite mi da razumijem. Ja kao država dajem novac Europskoj uniji za nabavu helikoptera ili za edukaciju koji će se onda koristiti za sufinanciranje onoga što sam nabavila jer e, ja dolazim iz Italije gdje imamo izvrsnu civilnu zaštitu i mislim da to baš nije neki posao za moju zemlju sa financijskog stajališta jer bi to značilo da ću e, platiti daleko više nešto što bih platila manje kad bih to nabavila sama. No, ako želi Europska unija provoditi nadzor o tome kako se troši novac, to je drugo. I kada je riječ o ovlastima, što nisam dobro shvatila, jer što se mene tiče, nadležnost e, civilne zaštite je u rukama zemalja članica i to treba tako i ostati i da vidim ponovno razumijem li. Ako meni u Italiji nešto treba, trebam li od vas tražiti te alate. To mi se čini ludošću i ako imamo više zemalja članica koje su u poteškoćama, tko će imati prednost? Jer kada bih sada sagledala način na koji radi Europska unija, meni se čini da recimo Italija se uvijek mora nadati da neće imati Njemačka ili Francuska nekih prirodnih katastrofa jer bi sigurno Italija iza njih bila na zadnjem mjestu. Dakle, ja malo razmišljam sada na glas o tome kako bi to izgledalo, ali čini mi se da, se i, da je to i sa financijskoga, isto tako i sa stajališta e, izvrsnosti zapravo ovo je jedna prijevara na račun moje zemlje. Hvala lijepo. Mislim da ni Aleksandra Vondre nema. Pa onda idemo na Adama Konečnog. Ni njega nema. Ja sam ovdje. Ima li tu još nekog od naših članova odbora koji se želi javiti za riječ? Hvala gospodine predsjedatelju. Na početku moram reći da sam e, ja pripadnik civilne zaštite u mojoj regiji, tako da e, govorim i na neki način po službenoj dužnosti. E, htio bih se osvrnuti na logiku jedne misli prije nego što pređem na svoje razmišljava. Dakle, talijanska civilna zaštita nastala je 1976. nakon potresa u Fulani i Julijskoj krajini na istoku Italije koji je tadašnji ministar eh, Giuseppe Zamberletti je ustrojio taj eh, pokret koji su sami građani i udruge pokrenuli spontano i to je ustrojio jedan koordinirani sustav iz čega je proizišao nacionalni sustav civilne zaštite i kao što je rekla ispravno kolegica Sardone, to je izvrstan sustav koji je priznati na međunarodnoj razini. Mi ne očekujemo da će nas se pozivati da idemo u druge zemlje. Dakle, talijanska civilna zaštita kada dođe do potresa ili do neke druge katastrofe e, je e, išla u Albaniju, išla u Grčku i tako dalje. Dakle, mi smo samostalni u tom smislu. Osim toga, to je izrastan sustav e, koji je pod utjecajem činjenice da je naša E, zemlja takva da od njega traže stalna poboljšanja. A sada prelazim na svoje izlaganje što će zapravo biti došlo slično onome što je rekla kolegica Sardone. Odnosno, ako s jedne strane se slažemo s time da se sve koordinira na europskoj razini, zašto ne? Međutim, brine nas mogućnost da bi nam se oduzela funkcionalna autonomija koja nam je nužna kako bismo bili učinkoviti. Današnji nacionalni sustav civilne zaštite ima vlastite operativne jedinice koje odmah djeluju na e, terenu u slučaju prirodnih katastrofa i te jedinice to čine vrlo jednostavno i vrlo autonomno. Dakle, to nas brine da bi ta nacionalna autonomija bila potkopana nekom nad nadnacionalnom odlukom s čime se uopće ne slažemo. I drugo, s čime ću završiti, to je e, nešto važno što želim reći jer sada govorimo o jednom području u kojem se ne spominju troškovi nego samo pozitivne strane. Dakle, nacionalna civilna zaštita sastoji se u 80% slučajeva od dobrovoljaca, odnosno ljudi koji ne primaju nikakvu plaću za svoj rad. Dakle, oni koji uzimaju godišnji odmor i dobrovoljno pomažu onima kojima je to potrebno. Dakle, mi preporučujemo da što god rekli od o nacionalnoj civilnoj zaštiti, da to treba biti u tom duhu. Čini mi se da je to sada jedan e, pojam e, koji je e, vrlo moderan u Europskom parlamentu. Dakle, ako imamo dobrovoljce druge, onda mislim da to ne smije biti ništa manje niti u slučaju prirodnih katastrofa ili poplava. Hvala lijepo. A sada Evo samo još nekoliko napomena. Na plenarnoj ožujku glasovat će se o otvaranju pregovora. To je prema e, kalendaru. No, želim reći sljedeće. Rescue EU neće zamijeniti nacionalne sustave, nacionalnu civilnu zaštitu niti druge sustave zemalja članica u ovom području. Moramo se prisjetiti odakle je proizišla ta zamisao Rescue EU. 2017. godine, naime, Portugal je zatražio pomoć od drugih zemalja članica i nitko tu pomoć nije pružio. Portugal je imao požare u kojima je stradalo više od stotinu ljudi. I tadašnji predsjednik komisije Juncker, i to mu služi na čast, je rekao da ne možemo ostati samo sa očešće pripadnicima obitelji i stradalih, nego moramo učiniti više kako bismo ostvarili solidarnost. To nije moda, nego je to jednostavno ljudska nužnost, bilo to u Europi ili van Europske unije. Zbog toga smo osmislili ovo ujedinjavanje, okupljanje sredstava i za to ćemo izvojiti milijardu i 400 milijuna eura kako bi taj sustav funkcionirao i kako bi bilo koja zemlja članica snažnija ili slabija i koja traži pomoć, tu pomoć i dobila. To je svrha Rescue EU-a i to će biti i stajalište u pregovorima koje ćemo mi predoditi u ime Europskog parlamenta kako bismo dobili najbolje moguće rezultate. I još nešto, naravno postoje problemi s kojima smo potpuno upoznati i uvažavamo mišljenje svih onih koji su se bavili e, ovim predmetom. E, Rješili smo većinu problema, ali ne sve. Primjerice, troškovi i to kažem za novo izabrane članove. Sjećate se da je u pregovorima bilo predviđeno da će jedan dio novca isplatiti zemlja tražiteljica nakon određenog razdoblja, odnosno nakon trećeg zahtjeva za pomoć. Međutim, mi smo taj uvjet uklonili kako slabije zemlje članice ne bi bile u nepovoljnijem e, položaju. Ako Europski parlament dobro radi u pregovorima, može ostvariti mnogo toga pozitivnoga i ovaj sustav bi trebao instrument, biti instrument konkretne solidarnosti između naroda Europe, jer što više instrumenata nas ujedinjuje, tim će nam biti bolje u budućnosti. Hvala lijepo i sad konačno gospodin Lokner iz komisije da odgovori na sve ovo. Hvala. Jednu stvar koju sam zaboravio, sad koristim priliku kad ste mi dali riječ. Sve bih vas individualno i kao odbor pozvao da dođete u Centar za odgovor na hitne situacije upravo preko put ulice u Rue de la Loire, gdje možete dobiti puno detaljnije objašnjenje i možemo puno preciznije raspravljati. Jedna od glavnih stvari, kao što sam već rekao na početku i koju ponovno ističem, je to nije čak ni podijeljena nadležnost, niti je pitanje stvaranja supranacionalnih e, struktura ili snaga, nego jednostavno je podjela, e, zajednička zapravo odgovornost. I ono što je Italija rekla, koja zaista ima izvanredan mehanizam civilne zaštite kao i Francuska, kao i Španjolska. Ali postoje prilike, postoje situacije kada te države traže i mole jedna drugu za pomoć, jer se sami ne mogu nositi sa nekom katastrofom koja ih pogodi. Da vam dam samo jedan primjer, pogledajte jedan primjer. Recimo zemlju koja nikad nije tražila bitnu pomoć kod e, požara, šumskih požara, to je Hrvatska. Evo, kad pogledate recimo samo veličinu te države, pogledate učestalost i veličinu požara i kad to gledate u relaciji i kad biste onda gledali s čim se Hrvatska tim bori, onda bi to u relaciji iznosilo kao da Francuska, Španjolska, Italija još 65 aviona moraju da kupi da bi se tako borili protiv požara. Prema tome, s obzirom na, na to, mislim da moramo pojačati kapacitete Europske unije i to da bi se naše zemlje članice bi trebale biti vlasnici tih recimo tehnoloških pomagala i ostalog i u borbama. Recimo kad je Švedska trebala e, pomoć za gašenje požara, onda su talijanski avioni došli u Švedsku jer u Švedskoj inače nije bilo prije tako velikih rizika od požara, to se sad pojavilo još na Švedskoj. Ali kad imamo zemlju koja ima visoki stupanj rizika i onda zemlje ne mogu jedna druga uskočiti u pomoć, onda u tim ekstremnim situacijama mislimo da je puno smislije, pametnije da kupimo 10 do 15 aviona takvih stvari, e, za tu vrst, e, za tu uporabu ne, iz Europske unije. Zemlje bi samo sufinancirale, ali ti avioni bi išli, bili dio kapaciteta svake zemlje oni bi de facto stvarali, oni bi predstavljali, jasno da europski kapacitet, ali bili u dotičnim zemljama, koje su naravno pod najvećim rizikom. To je jedna vrsta scenarija. Druga vrsta scenarija kad zemlje nemaju nikakav kapacitet vlastiti, sve ovisi o Europskoj uniji. Ali u Europskoj uniji recimo nemamo uopće poljskih bolnica primjerice to su isto spada u kapacitete za takve prirodne katastrofe. Italija bi htjela napraviti takve poljske bolnice što mi podržavamo. Jer gledajte, niko recimo kod aviona neće kupiti avione u Europi kojima možete prebacivati visoko zarazne osobe. Zašto? Zato što je vjerojatnost da ćete nekog sa ebolom ili sličnom bolešću visoko zaraznog tipa morati transportirati, jer ta vjerojatnost je vrlo mala. Ali ako se to dogodi, onda je rizik od velike zaraze, od prijetnje pandemije ogroman, jer nemate kapacitete za to. Prema tome, tu bi ponovno trebali, recimo, uključiti europski proračun da se uz sufinanciranje pojačaju nacionalni kapaciteti za takvu situaciju. Tako to bi mi kao Europa htjeli raditi. Tako na taj način bi bilo jeftinije za zemlje članice da imaju učinkovitiji sustav, jer mi ne želimo da bude skuplje. A skuplje bi bilo kad bi zemlje morale same kupovati sve, svu opremu i sve recimo takve dijelove koji možda će trebati, a možda i neće. Ali na ovaj način bi uštedili donekle novci, išli bi u sufinanciranje, a ujedno bi povećali kapacitete zemalja koje su najugroženijim rizicima i na taj način možda smanjili opću opasnost, a bili vrlo troškovno učinkovito. Hvala. Dakle, što se tiče ovih rokova, možete raspravljati 20. do 21. siječnja o ovom dosjeu i nacrtu izvješća u našem odboru. Rok za podnošenje amandmana je 28.1. u 11. prije 28.1. a onda 5.3. ćemo glasati na, u odboru na ovome i onda na idućoj plenarki u Strasburu idemo na glasanje u plenarnom sastanku. Imate li kakvih pitanja? Hvala gospodine predsjedatelju. Evo samo da kratko razjasnim i odgovorim. Evo, zahvaljujem predstavniku komisije. Smatram da je dao dosta iscrpan odgovor za razliku od ovih nedostataka koje dokument ima. Replika je upućena izvjestitelju koji očito nije dovoljno upoznat s pitanjem jer je u kolovozu 2018. godine Italija e, stavila dva kanadora na raspolaganje Portugalu i Italija je jedna od zemalja u kojoj u kolovozu, kao što je napomenuo predstavnik komisije, ima istih problema kao i sve ostale zemlje na sredozemlju. Želim to precizirati jer govorimo o vrlo bitnoj temi, tako da ne smijemo niti podcijeniti napore koje pojedine zemlje ulažu u tom smislu. Hvala. Samo trenutak. Mi smo vodili raspravu o tome. Ali izvjestitelj samo kratko želi zadnju riječ. Ako nam to pomaže da bolje shvatimo cijelu situaciju u redu ali vidite imamo još prilike da e, izmijenimo, nadopunimo kroz amandmane i kroz opću raspravu o nacrtu izvješća. Ja sam govorio o katastrofama u 2017. kad je 100 ljudi umrlo, ne 2018. 2017. je 100 ljudi poginulo u požarima. Hvala. A sad, e, prije nego što pričamo na sljedeću točku, da E, htio sam samo reći da imamo jednu skupinu posjetitelja i to su članovi iz e, Rumunjske i iz lokalnih e, jedinica vlasti, dakle iz, dobrodošli. Nadam se da ćete ovdje vidjeti kako mi radimo vrlo kolegijalno na europskoj razini i jačamo apropo ove veze između lokalnih e, vlasti i europskih institucija koja je od ključne važnosti za uspjeh cijelog našeg projekta. Evo da ih pozdravimo. A sada prelazimo na točku 31. a to je razmjena mišljenja s komisijom o radnom dokumentu komisije o evaluaciji europskih propisa o krvi, stanicama i tkivu terapijama i opće korištenju toga u medicinske svrhe. Mislim da imamo prvo jednu prezentaciju komisije i molim zamjenika glavnog, direktora glavne uprave za e, zdravlje, Digi Sante, gospodina Martina Sešoa da uzme riječ. Ako ste e, niste zainteresirani, želite napustiti prostoriju, molim vas učinite to tiho i brzo.

pacijenata na koje se primjenjuje ovo zakonodavstvo. Zakonodavstvo vezano za krv obuhvaća sigurnost i kvalitetu za oko 25 milijuna transfuzija godišnje. To su crvena krvna zrnca, ali uključuju i plazmu i druga e, krvna tijela. Također to pokriva i prikupljanje 8 milijuna litara plazme godišnje, plazma je važan početni materijal za važne E, medicinske proizvode. E, zakonodavstvo o stanicama pokriva tri tipa terapija. Prvo su matične stanice koje se mogu dobiti iz e, koštane srži. Svake godine oko 35 tisuća pacijenata treba takve transplantacije, uglavnom za liječenje rakova krvi. Treće je medicinski potpomegnuta oplodnja Evropska unija osigurava sigurnost i kvalitetu za oko 800 tisuća tretmana godišnje. Također ovaj zakon se primjenjuje na rožnice kojima se liječi sljepoća ili kožu kojima se liječe opekline. Ovaj zakon također osigurava sigurnost i kvalitetu početnih eh, materijala za eh, ovakve eh, terapije. Da kažem nešto o povijesti, države članice dale su EU mandat nakon velikih e, zdravstvenih kriza 80. i 90. godina. Mnogi od vas prisjetit ćete se e, prijenosa HIV-a i hepatitisa kroz transfuziju i plazmu. Također su se i druge bolesti prenosile, na primjer Kreutzfeld, Jakobova bolest i ovo je bila reakcija na tu krizu, dakle donošenje ovakvog zakonodavstva, ne samo i zakonodavstva, već i također visokih standarda sigurnosti i kvalitete u članku 168 u ugovoru o funkcioniranju Europske unije. i pravni okvir Europske unije o krvi i e, tkivima i stanicama donosi sistematski skup e, standarda sigurnosti i kvalitete a drugi aspekti vezano za etiku su na državama članicama po načelu subsidijarnosti. Dakle, Europska unija pokriva kvalitetu i sigurnosti. ovi standardi primjenjuju se na sve ove korake, dakle od e, donatora do primatelja, to je donacija, testiranje, prikupljanje, obrada, skladištenje i distribucija. 2002. standardi za krv su stavljeni u direktivu 98, a dvije godine kasnije standardi za tkiva i stanice su u direktivi 2004 kroz 23. Neki od vas možda su donatori krvi, možda znate prve korake ovoga, ali imamo i daljnje korake koji su sve relevantnije. Što se tiče evaluacije, Ključno pitanje koje pokušavamo odgovoriti u evaluaciji je da li ove dvije direktive koje su sad stare 15 godina su još uvijek e, svrsishodne, dakle da li pomažu sigurnosti i kvaliteti e, za ove terapije. Također, pitanje je ne samo da li su još e, svrsishodne, već da li će to biti i u budućnosti uzimajući u obzir napretke u tehnologiji za odgovor. Proveli smo jedan proces kroz dvije godine prikupljanja dokaza, imali smo otvorene konzultacije sa više od 200 odgovora. E, svi glavni dionici su dali svoj komentar, imali smo i rasprave sa udrugama pacijenata, donatora, e, industrije, e, razgovarali smo sa relevantnim EU agencijama, dakle sa EMOM i sa ECDC-om također i drugim kolegama u komisiji i kolegama e, iz SAD FDA agencije. Također smo naručili vanjsku studiju za daljnju reviziju, e, intervjue sa stručnjacima, e, pregled literature i imali smo dva sastanka sa dionicima za razmjenu gledišta. Prošli je bio prije nekoliko tjedana, 28.10. gdje smo predstavili rezultate, također je i Envi odbor e, sudjelovao na tom sastanku. Dakle, dobre vijesti iz ove evaluacije su takve da su ove direktive donijele rezultate, nismo imali nikakve kriza vezano za transfuzije od su one donešene i to je čak u svjetlu ovih novih e, novih bolesti kao što su Zika i virus Nila i slično. Velika većina onih koji su odgovorili na konzultacije rekli su da zakonodavstvo EU-a povećalo sigurnost i kvalitetu i da to ne bi moglo biti postignuto e, na nacionalnim razinama. Međutim, imamo određene zabrinutosti koje je otkrila evaluacija. Tiču se uglavnom da li je ovaj okvir optporan na budućnost. Imamo pet tema. Prva, neke tehničke odredbe su zastarile jer u ovom sektoru se brzo mijenjaju stvari, imamo nove tehnologije, nove rizike također i promjene u društvu, s druge strane zakonodavstvo je e, često predetaljno, teško ga je brzo mijenjati, također ne obuhvaća nove terapije, na primjer fekalne transplantate i e, korištenje e, majčinog mlijeka. Također odredbe za nadzor nisu adekvatne za reguliranje današnjih pitanja E, u biotehnologiji i tu postoji potreba da nacionalna vlasti razviju nove e, kompetencije. Postavljeno je pitanje o neovisnosti i učinkovitosti trenutnih e, inspekcija koje se događaju trenutno svake dvije godine. To nije temeljeno na riziku. Neke odredbe također nisu dovoljno jasne. Treći nalaz je bio taj da neki građani nisu dovoljno zaštićeni. Potrebno je sve više donatora zbog sve većih potreba, međutim odredbe su e, ograničene koje se odnose na zaštitu donatora koje treba ojačati i također nedostaju odredbe za registriranje i praćenje djece koje su rođene izvan tjelesnom oplodnjom. E, četvrti nalaz vezan za inovacije to nije optimalno e, uključeno. Inovativne terapije zahtijevaju dokaz učinkovitosti i to je, što već, to je sve veći izazov budući da područje napreduje. Također mnoge inovacije prelaze europske e, granice, pravne, pravna ograničenja i okvire i potrebno ih je pojasniti dakle ove granice sa drugim e, pravnim okvirima. I peti i zadnji glavni nalaz je da su odredbe za osiguranje dovoljnosti ograničene u mnogo stvari se oslanjamo na SAD vezano za plazmu i druga tkiva i također spremnost na hitne situacije e, treba poboljšati u ovom zakonodavnom okviru. Imamo još detalja i punu evaluaciju koja je dostupna na ovoj web adresi koju vidite na ekranu, ali ovo su bili ključni nalazi evaluacije e, zakonodavstva o krvitkivima i stanicama. Komisija je naravno ovo sve uzela na znanje uz e, druge elemente koje sad imamo dostupne i također akt e, o poboljšanom e, prikupljanju plazme koji je usvojen ove godine. Dakle, to su svi ključni elementi koji će biti temelj za naše daljnje korake o kojem će komisija odlučiti, dakle, uzimajući sve ovo u obzir. Hvala. Uh, Hvala na ovoj e, detaljnoj i sveobuhvatnoj prezentaciji na pregledu stanja stvari i dakle koje su poteškoće. E, postoji naravno potreba za povjerenjem u sustav jer se mnogi ljudi oslanjaju na njega. Prije nego što otvorim raspravu, dat ću riječ e, klubovima nisu svi prisutni. Gospođa Delange, želite se javiti umjesto Peter Lisea? Da, ja ću pokušati reći nešto umjesto njega. Mislim da ovaj pregled koji smo dobili od komisije pokazuje u kakvim smo zapravo poteškoćama. Jer rekli ste da su ovi zakonodavni dosijeji zamišljeni da se osigura sigurnost, ali vidjeli smo iz ovih e, studija da su mnoga pitanja zapravo etička. Dakle, imamo tu dostupnost e, materijala koja je povezana sa nacionalnim sustavima, dakle, da li ste automatski donor ili se morate prijaviti e, kao donor. Dakle, ja želim pitati komisiju kako ona vidi daljnje korake jer inače se oni fokusiraju na sigurnost, ali ovdje imamo i etička pitanja. E, još jedno pitanje e, tiče se ovih prekograničnih aspekata, jer to je bio jedan od elemenata koji se pojavio u ovim istraživanjima. Dakle, koliko ovih tkiva i stanica e, prelazi granice, jer svačam da tu često ima problema. Dakle, kada jedna država članica uputi zahtjev, a druga država članica ima dostupna rješenja, e, da li je tu moguća optimalna razmjena, dakle koji je tu postotak e, prekograničnih kretanja. Zadnji pitanje, zakonodavstvo kaže da, na primjer, u slučaju određenih stanica donacije bi trebale biti dobrovoljne, ali vidjela sam da neka istraživanja pokazuju da, na primjer, u Španjolskoj vi kao žena morate platiti oko 500 eura e, za ako donirate nešto u nizozemskoj ne dobijete ništa. Dakle, za one koji imaju male prihode, 500 eura je dosta velika suma. Kako onda to može biti dobrovoljno? Dakle, da žena nema pritisak da donira nešto. Dakle, jeste li se bavili tim pitanjem? And Mr. Za SND, eh, gospodin Nikolas Hvala. Dakle, komisija je govorila o direktivi o dostupnosti ovih e, materijala. Dakle, ovdje imamo sigurnost e, širenje novih bolesti koje nismo imali prije u Europi i tu je jedan od bitnih faktora migracije zapravo. Dakle, provjere ovih tkiva i stanica moraju biti stroge, a također me brinu i etička pitanja. Nedavno sam obavješten da se majčino mlijeko uzima od donatorica, onda se ono suši i prodaje kao proizvod za prerano rođene bebe kako bi se zamijenilo mlijeko njihovih majki. Ja bih pitao da li je ta mogućnost e, obuhvaćena. Mm, čini se da imamo neke neprofitne organizacije koje prikupljaju e, mlijeko od e, majki, dakle ono se suši, pretvara u prah, ne može se prodavati na običnom tržištu i onda oni pokušavaju to staviti na tržište za bolnice, dakle gdje bi se upotrebljavalo za prerano rođenu djecu čije majke nemaju mlijeka. Zanima me jeste li uključili takve slučajeve e, i može li se to uključiti u novu direktivu. I zadnje vezano za komentar e, o doniranju ovih stanica u Španjolskoj. Na primjer, u nekim državama se donacije plaćaju, donacije krvi i druge donacije, a u nekima ne. Kako to regulirati u komisiji i parlamentu? Hvala. Um, uh, Hvala, e, gospođa Trier-Lenoir, sljedeća. Hvala predsjedatelju. Budući da nas nema mnogo ovdje, ja bih e, uputila par pitanja zamjeniku glavnog e, direktora kojem zahvaljujem na jasnoći njegove prezentacije. E, mnogo smo informacija dobili iz nje. Što se tiče plazme, mnogi pacijenti u Europi koji imaju upalne i autoimune bolesti e, trebaju transfuziju plazme. Dakle, odgovor na ovaj sve, veći, sve veću potražnju je problem javnog zdravstva. Također govorili ste o evoluciji zakonodavnih akata i da Europska unija ovisi o uvozu tih tvari, uglavnom iz SAD-a i ova ovisnost može dovesti do rizika u opskrbi i zato moramo poduzeti mjere da osiguramo dovoljne rezerve. Često imamo problem u vezi sa naknadama za donatore. U Francuskoj se donacije ne plaćaju iz etičkih razloga a druge države imaju drugačije modele. Koje mjere imate na umu kako bi Europska unija povećala prikupljanje plazme i postala neovisna o SAD-u? A u to vrijeme i također poštivajući sustave, različite sustave koje imamo. Također spomenuli ste da klimatske promjene prijete održavanju E, dostupnosti. Također imamo tu i ovaj problem zike koju prenose komarci, to može biti rizik vezano za klimatske promjene. Prije nekoliko mjeseci u mom gradu prikupljanje je zaustavljeno zbog e, slučaja deng groznice, jer nisu mogle e, se nastaviti transfuzije. Zatim tu je pitanje civilne zaštite, koje mjere predviđate kako bi se osigurala e, opskrba u slučaju e, zdravstvene krize. Jutros me pitala obitelj jednog pacijenta vezano za dijeljenje podataka, vezano za matične stanice za pacijente. U vašim evaluacijama jeste li primijetili jedno neslaganje e, u prikupljenim podacima u različitim državama? Ako jeste, koje korake možemo poduzeti da ove države koje kaskaju, da osiguraju e, kvalitetu, jednaku kvalitetu podataka na razini cijele Europske unije? I'm sorry, I'm struggling with my microphone. Hvala. E, ne vidim e, više nijednog koordinatora ovdje. Gospodin Vondra je li ovdje, gospođa Modik? Ako ne, onda se može javiti tko želi, izvolite. Hvala. Hvala na dobrodošlici koju ste poželjeli budućim lokalnim vijećnicima koji su nam danas gosti na ovoj e, važnoj raspravi. Sad ću se prebaciti na rumunjski. Hvala poštovani kolege. Evo prije nekoliko tjedna čuli smo Stelu Kiriakides, povjerenicu za zdravlje i raspravljali smo sa svim problemama s kojima se suočava europski zdravstveni sustav jer Europska unija u području zdravstva ima ograničene ovlasti, no istovremeno to europski građani ne znaju i očekuju mnogo od vas. Evo, na primjeru Rumunjske mogu pokazati da su zdravstveni problemi među glavnim pet razloga za brigu rumunjskih građana. Oni ne razumiju ta pitanja nadležnosti, raspodjela ovlasti i tako dalje, nego jednostavno znaju da bi Europska unija mogla pomoći. Evo, ja bih htio nadopuniti ono što je rekla kolegica Trier Lenoir. Dakle, europske krizne situacije treba podržati. Dakle, mehanizam civilne zaštite u mojoj zemlji je već 2018. godine zatražio pomoć zbog nedostatka imunoglobulina. Istovremeno mogu reći da smo prije mjesec dana proslavili jedan događaj koji je obilježio povijest, e, odnosno obilježili smo jedan događaj koji je obilježio povijest Rumunjske, odnosno požar u diskoteci Kolektiv. I treba nam mnogo krvi, mnogo plazme i Molim dakle komisiju da uzme u obzir očekivanja europskih građana, ali i njihove stvarne potrebe. Ja ću izbliza pratiti ono što se događa ne samo sa mehanizmom civilno zaštite, nego i ovim zdravstvenim pitanjima kojima se bavimo. Ne Hvala lijepa. Ne znam želi se još netko javiti za riječ članova odbora u tom slučaju. E, gospodin Sešel može odgovoriti na pitanja. Hvala. Hvala vam na pitanjima. Istina je da mnoga ova pitanja imaju dimenziju sigurnosti i kvalitete, a također i etičke aspekte. Kao što sam rekao u prezentaciji, opseg zakonodavstva Europske unije tiče se sigurnosti i kvalitete, a to znači za sveobuhvatno rješenje ovih pitanja potrebna je kombinacija mjera – dakle mjera koje se mogu provesti na europskoj razini, ali također i podržati mjere na nacionalnoj razini. I to je nešto što će komisija naravno uzeti u obzir. Postavljeno je pitanje vezano za prekogranični aspekt. Pa to je bio jedan od glavnih pokretača izrade ovakvog zakonodavstva. Ovo je sve važniji aspekt imam nekoliko odgovora na to. Kao prvo, to je razlog zašto imamo zajednička pravila, dakle da osiguramo da unutar Evropske unije imamo iste standarde kvalitete i sigurnosti. Naravno, to dovodi do druge točke koja je u evaluaciji, dakle da li države članice imaju dovoljno kapaciteta da provedu ova zajednička pravila i jasno se vidi iz evaluacije da ponegdje imamo velike razlike u kapacitetima. Tu treba e, uložiti e, daljnji trud. Također e, radili smo sa Vijećem Europe. Vijeće Europe je također radilo na tom aspektu, uključujući i etičku dimenziju. I Vijeće Europe također provodi vlastite studije na primjer da odgovorim na pitanje o statistikama, to je jedno područje gdje Vijeće Europe radi jer se tu slika stalno mijenja, ali mi smo naravno svjesni da ovaj, ovo prekogranično kretanje e, stanica e, se povećava. Što se tiče dobrovoljnih e, neplaćenih donacija krvi plazme i stanica, Dakle, ovo načelo e, dobrovoljnih donacija je snažna preporuka u našem pravnom okviru i sve države članice e, izvještavaju da su provele to načelo, iako se provedba razlikuje zbog e, različitih okolnosti u različitim državama, jer imamo različite nacionalne pristupe, kao što je rečeno. Također i države ponekad imaju različite uvjete. Evaluacija ovog zakonodavstva pokazala je da postoje zabrinutosti vezane za zaštitu donatora. Dakle, neovisno o modelu o kojem, koji se koristi u određenim državama članicama, da, za sve modele, dakle, je e, potrebno pojačati zaštitu donatora područja gdje trebamo povećati prikupljanje i donacije. E, to je jako važno, dakle da imamo mjere za zaštitu donatora koje su provedene kako treba. E, dakle, to je jedno zajedničko pitanje za sve države članice, bez obzira imale one različite sustave. Što se tiče pitanja majčinog mlijeka, ovo nije pokriveno trenutnim zakonodavstvom i e, moramo se pozabaviti tim područjem kako bismo osigurali da se ovo zakonodavstvo ažurira u skladu sa novim razvojem stvari. Imamo druge primjere, na primjer fekalni transplanti i slično. Što se tiče e, potražnje plazme, e, kao prvo plazma je važna, ona je ključan medicinski proizvod. Također to je početni materijal za različite druge proizvode i jasno je da u Europskoj uniji imamo situaciji gdje smo ovisni. E, otprilike pola naših e, potreba za plazmom dolazi od SAD-a, dakle daleko smo od samoodrživosti. I ovo je također istina bez obzira na različite sustave u državama članicama, jedna država članica nije samo dovoljna u ovome. Dakle, što možemo učiniti ovdje? Pa kao prvo zaštititi bolje donatore. Moramo poticati donacije krvi i plazme, jer mislim da građani nisu dovoljno svjesni da se također i plazma može donirati. Više znaju za donacije krvi, a ne znaju baš toliko da se i plazma može donirati donirati. Također u ovom području su je potrebno povećati učinkovitost prikupljanja plazme i kako bi više primatelja mogli imati koristi od pojedinih komponenata plazme, dakle da se bolje iskoristi plazma koja se prikupi. Jedna od najvećih prijetnji je prijetnja od novih patogena, novih bolesti, često je to povezano s klimatskim promjenama, ali tu su i drugi faktori. Imamo bolesti koje se prenose krvlju i to je još jedan razlog zašto bismo trebali imati samo dovoljnost jer SAD je još i više izložena nekim tim bolestima kao što je na primjer Zika od Europe. Dakle, postoji tu prijetnja i za naš trenutni izvor plazme, a to je SAD. Dakle, i zbog toga nam treba e, veći stupanj samodostatnosti. ECDC e je povećao svoje aktivnosti nadzora da osigura da pomno pratimo i da smo u mogućnosti spriječiti e, te rizike. Također imamo razvoj u znanosti i tehnologije u smislu osiguranja sigurnosti plazme, dakle tu je uklanjanje virusa i patogena iz plazme i krvi koja se prikupi. Zadnje pitanje vezano za nejednakosti i nesukladnosti u podacima. Da, postoje značajne nesukladnosti u prikupljenim podacima. To je povezano s kapacitetima država članica. Dakle, države članice moraju imati kapacitete da prikupljaju te podatke i da budu u potpunosti u kontroli. Dakle, tu imamo nalaze i ovih studija i moramo vidjeti kako podržati države članice da povećaju te svoje kapacitete. Hvala. Thank you very much. Uh... Hvala. Ja bih isto postavio jedno pitanje, ako smijem i e, zaključen primjedbe i komentare kolega. Jedna od stvari o kojoj ovdje raspravljamo je e, da li da zapravo radimo naše izvješće na vlastitu inicijativu o toj temi, ali ako dolaze prijedlozi od komisije, onda će to se sigurno odraziti na ono što ćemo mi raditi. Imate li vi nekakav, da kažemo, potencijalni rokove, kalendar za to kada planirate e, izdati još sljedeći neki akt, dokument, pokrenut jedan zakonodavni akt ili općenito šta planirate učiniti sljedećim koracima. Gledajte, komisija je tek tri dana nova preuzela svoj dužnost, pa ne mogu davati sad konkretne programe rada i datume rokove. Ali mislim da sada imamo jako puno informacija koje će naravno se odraziti na naše donošenje odluka. A to je povezano i sa drugim prioritetima koji su jasno na dnevnom redu komisije deklariranom a to je recimo opskrba ljekovima. Kao što znate je i bilo recimo u, uvodnom dopisu našeg povjerenika za te stvari, Kiljanidesa. I onda pitanje e, plazme, krvne plazme i ostalih recimo matičnih stanica i svih ostalih početnih materijala koji su bitni u medicini za kasniju proizvodnju različitih lijekova i ostalog. I naravno osiguranje opskrba. Naravno i to što se tiče kvantitete, ali i što se tiče sigurnosti i kvalitete. Jer bitno je, recimo bitne su ovat, krv stanice i e, tkivo kao taj početni materijal za proizvodnju daljnju. I naravno da će se, to je jako bitno u medicini. I naravno da komisija koja sad ima jako puno informacija i podataka će kao prvo izdati čitav set svojih preporuka, a onda će ići dalje na posao. Dobro, to je vrlo ohrabrujuće, pa ćemo sad pričekati da vidimo odluke i konkretan program rada nove komisije, pa ćemo onda i mi djelovati. Hvala vam da ste nam danas gostovali na odboru, ali mislim da nema više daljnjih pitanja. Hvala vam na prezentaciji. A da li sad neko ima nešto po točkom razno? Imate li pitanja, dodataka? Nemate, dobro. Onda, da znate, 6. E, prosinca, 16. E, prosinca ćemo imati sljedeći sastanak u Strasburu, a sljedeći bi mogao biti 19. ili 20. 21. siječnja, to još nismo sigurni. To je za sada samo još e, indikativni datum, a vidjet ćemo. Za mnoge od vas je ovo vrlo dug dan, počeo je jutros u 9.30. Hvala vam na cijelodnevnom napornoj koncentraciji. Hvala na onima koji su nas posjetili. Nadam se da ste vidjeli otprilike kako mi radimo i hvala naravno tajništvu i prevodiocima. Danas smo nešto malo ranije gotovi nego što je predviđeno, ali to je uvijek dobrodošlo.